Alors bonjour, euh, bienvenue à tous et à... Dobar dan želim svima, želim vam svima dobrodošlicu. Dopustite najprije da vas e, uputim u praktični aspekt našeg rada, kako bismo se mogli razumjeti. Možete koristiti prijevod na njemački, engleski, francuski, nizemski, grčki, finski, portugalski, poljski, slovenski, rumunski, hrvatski. Nije loše. Što znači da vam se mogu obrati na španjolskom, što ću odmah raditi. Dobar dan, dakle, želim. Želim vam svima dobrodošlicu. Našim gostima koji su ovdje za predsjedničkim stolom, gosti na viskoj razini, a i želim dobrodošlicu svim sudionicima. Želimo, dakle, obilježiti participativni interaktivni panel i želimo da svi imate mogućnost obratiti se osobama koji imaju ogromno iskustvo koje nije tako lako susresti na konferenciji poput ove i prioritet jest ono što žele reći našim gosti i što vi možete pitati. Dakle, to je cilj da imamo interakciju. Imate na stolu obrazac na kojem se možete upisati kako biste mogli uzeti riječ trebate proslijediti taj obrazac e, poslužiteljima koji onda ćemo organizirati raspravu. Imamo dva sata rasprave, ako se dobro organiziramo, mislim da ćemo moći imati jako zanimljiv, e, zanimljivo zasjedanje. Dakle, ovdje se bavimo analizom Dakle, mislim da je Europska služba za vanjsko djelovanje odlično uradila što je organizirala ovu konferenciju. Želim zahvaliti gospodinu Kostelu i Europskom parlamentu koji su bili dovoljno hrabri i organizirali ovu konferenciju. Želim zahvaliti tajništima koji, tajništvu koje je uložilo ogroman napor kako bi se ovo organiziralo i ovo sve pokazuje da jako za ozbiljno uzimamo ulogu promatrača, izbornih promatrača. To je ozbiljno ne zato što smo mi ozbiljni, već zato što je za nas demokracija jako važna stvar. Mi smo mi, e, mi se zalažemo za to da demokracija napreduje, da bude ojačana i mi smo za demokraciju općenito u svijetu, za poštivanje prava, države prava ljudskih e, života i bića i to su za nas prioriteti u našem djelovanju na svijetu. Dakle, želimo ne samo sudjelovati u promatračkim, izbornim promatračkim misijama, već želimo isto tako i razmišljati o, na tu temu, kompleksnu temu, razmišljati o tom alatu koji smo s vremenom i godinama usavršili Dakle, naš prioritet je demokracija jer su naš prioritet građani i građanke različitih zemalja koji od nas traže da popratimo njihov izborni postupak. No, izbori su isto tako delikatan trenutak. Naime, tu se radi o burnim trenucima što je normalno u čvrstim demokracijama ili ne uvijek, no u svakom slučaju to, je, to su trenuci kada imamo izuzetno živu, ponekad i žestoke, žestoku raspravu. Dakle, zamislite kakva je situacija u zemljama u kojima demokratski postupak nije u potpunosti konsolidiran, ti izbori mogu dakle se pretvoriti u rizične trenutke. I tome je tako, u biti često jer se radi o podjeli vlasti u nekim zemljama razlika između posjedovanja vlasti i neposjedovanja iste jest e, smatrana kao i razlika ponekad između života i smrti u određenim situacijama. Tu je isto tako i e, ekonomska i medijska moć i to može polučiti i određene srazove. I zato imamo ovdje posla ponekad sa izborima koji su popraćeni nasiljem ili koji su jako konfliktni. Dakle, ne možemo u izbornom promatračkom postupku zanemariti ili izbjeći nasilje, latentno nasilje, moguće izbijanje nasilja socijalno nasilje, pritiske, političke stranke, vlade, koje na unutarnjoj i vanjskoj razini moraju učiniti sve što je njihove moći kako bi se izbori odvili mirno, ali ponekad su izloženi e, pritiscima oružanih skupina, terorističkih skupina ili stranaka koje ne priznaju rezultate izbora i u nekim situacijama oni koji se bore protiv rezultata nastoje ne izgubiti sve. Dakle, sve to dijelom je našeg rada. I mislim da trebamo produbiti taj rad. Ja sam bila ponekad na, u više navrata na čelu promatračkih misija i uvijek kažem da trebamo bolje naučiti e, i upoznati te situacije jer one uvjetuju naš rad i uvjetuju ponašanje onih koje ćemo promatrati. Unutar Europske unije na međunarodnoj razini postoje brojne organizacije i brojni stručnjaci koji znaju dakle koji su stručnjaci za prevenciju sukoba, izgradnju mira, uspostavu dijaloga i tako dalje. Jako je važno u to je cilj današnje rasprave. Cilj je stvoriti poveznice između svih tih elemenata. Moramo moći iskoristiti znanja jedni drugih, jer zemlje su doista jako različite i složene i mislim da ukoliko doista želimo poštovati zemlju čije ćemo izbore promatrati, onda je minimum da imamo u obzir e, složenost te zemlje i ne smijemo ni pošto pojednostavljivati jer ono što se događa u jednoj zemlji je znatno više od onoga što se govori u udžbenicima ili u brošurama, jer život je složena stvar i život građana ne može nužno biti definiran e, izborima. Dakle, trebamo se približiti nekoj opipljivijoj stvarnosti, a kada se radi o nasilju, nasilje je doista jako opipljiva stvar i navešću jedan primjer. U Haitiju gdje sam bila na čelu e, izborne promatračke misije u Haitiju, na dan izbora nije bilo javnog prijevoza. Nekolicina raspoloživih autobusa prestalo je funkcionirati, raditi. Zašto? Zato što je javni prijevoz bio žrtvom vandalizma, vandala. Dakle, oni koji trebaju glasati i koji često glasaju jako daleko od mjesta gdje žive moraju ići pješce u e, izbornu jedinicu, glasačku jedinicu. Dakle, to je tako s Haitijanima, a to nije jednostavno i u Haitiju ima puno hendikepiranih osoba. To je rezultat svih prirodnih katastrofa koje su zadesile tu zemlju, rezultat posebne demografije, geografije i... Dakle, možete zamisliti koji to utjecaj može imati na mobilizaciju hajčanskog društva. Zamislite da ljudi moraju ići na glasačko mjesto pješci. A to je jako udaljeno nerijetko od mjesta gdje žive. A to je zemlja u kojoj je sunce iznimno jako, već u šest ujutro nerijetko. Dakle, zvuči nevjerojatno da na dan izbora nema javnog prijevoza, ali to je bilo tako jer e, su, dakle, e, autobusi bili e, vandalizirani. Eto, na dan izbora. Eto s čime su ljudi ponekad suočeni u trenutku izbora. Dakle, mi bismo trebali naučiti bolje upravljati takvim situacijama i bolje ih razumjeti. I o tome ćemo danas govoriti. Nasilje u brojnim dijelama svijeta, nažalost, je strukturne prirode. Dakle, politički postupak politika nije isključena iz toga i često je nasilje političke naravi i razbukta se ovisno o djelovanju različitih postojećih pokreta, no nasilje je tu, sukobi postoje, ignorirati ih ili ne bi dobro upoznat s njima može uveliko ograničiti naš rad. taj rad, naš rad mora biti neovisan, moramo naći pravu ravnotežu, moramo poznavati, dobro poznavati situaciju na terenu, ali se ne smijemo zauzimati za jedne ili za druge, jer moramo ostati neutralni, neovisni. No, možemo zajedno raditi s onima koji su već uključeni u taj medijatorski radi i koji nam mogu staviti na raspolaganje brojne informacije kako bi poboljšali naše spoznaju toga svega i kako bi poboljšali našu učinkovitost. Jer ono što mi tražimo je da sistem koji smo uspostavili, sustav osmatranja izbora koji smo razvili, dakle da bude učinkovit. Dakle, Europska unija povećava resurse i instrumente koje koristi u te svrhe moramo taj izborni promatrački posao učiniti još više političkim. Naravno i tehnički aspekt je nužan. Tehničke ekipe Europske unije su odlične po svojoj kvaliteti. Ne znam da se to može još više unaprijediti. Na toj razini obavlja se odličan posao. A sad bilo bi dobro da su političari jednako dobri kao i tehničari. Iz tog razloga smo upravo ovdje danas kako bismo naučili i kako bismo razmijenili gledišta. Dakle, ne želim duljiti i prisvojiti si mikrofon. Muhammed Čambas je među nama, on je posebni predstavnik e, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za zapadnu Afriku i Sahel. Radi se o nekom ko ima ogromno iskustvo zona e, područja pod sukobom koji prije ovog posla bio šef mirovne misije i Afričke unije u Darfuru. Bio je medijator u, za vrijeme građanskog rata u Liberiji i e, na, na obali Bjelokosti. Dakle, obraćam se gospodinu Džambasu s temeljem njegovog ogromnog iskustva može li nam reći koji su ključni e, aspekti izbornog postupka koji mogu pokrenuti i izazvati nasilje? I što možemo reći, kako možemo preventivno diplomatski djelovati i djelovati kao medijatori, kako za vrijeme cijelog izbornog postupka možemo podržati taj rad koji će doprinijeti rješavanju sukoba, razvoju mira, demokracije, a ne suprotno. Dakle, mislite li da promatračke emisije mogu smanjiti nasilje e, uz, dijalog sa vlastima? Hvala sada vama dajem riječ. Thank you very much. Um, the mandate of my office... hvala. Mandat mog ureda, ureda naroda za Zapadnu Afriku i Sahel e, uključuje rad na prevenciji prevenciji nasilja u izbornom razdoblju, prevenciju sukoba i nasilja općenito Radimo isto tako na medijaciji s ciljem stvaranja mirnog okruženja. Odgovorit ću odmah na vaše pitanje, dakle što je to što pokriče naselje ili što može pokrenuti, izazvati naselje u izbornom kontekstu. Evo, rekao bih sljedeće. Jučer, tijekom rasprava, Imali smo jednog zastupnika iz Kenije koji je pitao da li se tu radi samo o izborima ili moramo popraviti politiku. I to je moj dobri prijatelj Pat Merlo je isto rekao i rekao je, dakle, govoreći o Keniji, citiram ga, što je pošlo po zlu u Keniji? Ono što je pošlo po zlu u Keniji nije bio neuspjeh tehnologije, već neuspjeh politike. Dakle, dio posla kojim se bavim jeste stvoriti pravu političku ustavnu e, političko ustavno mirno okruženje za politiku. Ako određeni institucionalni dogovori u zemlji ne mogu zajamčiti vjerodostojne izbore u zemlji, onda se može očekivati da će oni koji izgube prigovarati i jednostavno neće priznati rezultate izbora. Stoga mi trebamo i dalje nastaviti raditi kako bismo poboljšali e, tijela za demokratsko upravljanje izborima, no ja neću na tu temu više raditi, već kolega Denis će se time baviti tu u drugom panelu. A mirno okruženje znači isto tako da trebamo raditi na tome da dajemo svoj doprinos u izgradnji lokalnih nacionalnih kapaciteta kako bismo anticipirali žar, goruća mjesta i da radimo da anticipiramo rješavanje potencijalnih navedenih gorućih mjesta pri izbora. Evo u Gani, na primjer, radimo na jačanju nacionalnog e, mirnog vijeća i radimo sa organizacijama civilnog društva koji rade kao medijatori u lokalnim sukobima. Jer ako to ne bude dovoljno dobro napravljeno, onda ćemo imati izborna razdoblja koja su sama po sebi jako napeta, postoje velike potencijalna sukobljavanja koja se mogu pretvoriti u konflikt konfliktnoj situaciji. Dakle, mi radimo na, ust, na podršci izmjeni ustavnih odredaba u zemljama, a s ciljem da to olakša nacionalni konsenzus. U Zapadnoj Africi dva primjera su Togo i Gambija. To su jedine dvije zemlje koje... Evo, oporba, osobito u Togu, E, pokrenula je prosvjede i dok god to ne bude riješeno ne može se krenuti u izborni postupak. I zato je moj ured radio s partnerima kako bi se sada pružila podrška uspostavi dijaloga u Togu. Kako bi se provela ustavna reforma do koje će doći, nadam se, do kraja ove godine, ne samo da se uvede ograničenje mandata. I to bi, to su, jer to su jedine dvije zemlje koje nemaju ograničenje mandata. Što se Gambije tiče, imamo novu vladu koja je na vlasti i podržali smo inicijativu koja za cilj ima održavanje mira i nastojimo im pomoći u izradi novog ustava za Gambiju. Jedna tema koja je povezana s izborima bit će dakle ponovna uspostava ograničenja mandata. Dakle, u kontekstu sprječavanja nasilja i održanja mira moramo izgraditi kapacitete ne samo izbornih e, povjerenstava, već e, i institucija, dakle sudstvo. Imat ćemo, radimo na konkretnim e, obukama sudaca od najniže razine do vrhovnih sudova kako bi hitro mogli rješavati predmete koje se tiču izbornih e, sporova. Jer takve situacije mogu lako izazvati nasilje u izbornom razdoblju. Druga točka koju želim ovdje navesti jeste da moj ured radi s državama članicama kako bi se izgradila nacionalna mirovna arhitektura. Jer Ujedinjeni narodi niti Ujedinjeni narodi Europska unija ili regionalne organizacije koja se i ne mogu biti svugdje na svim razinama. Tako da trebamo raditi na izgradnji nacionalne mirovne struktura i naravno moramo se prilagoditi nacionalnim situacijom u Gani je to jako dobro etablirano, eh, ide od nacionalnog, regionalnog do eh, općinskog. Nigerija je, Nigerija upravo eh, usvojila jednu nacionalnu mirovnu inicijativu i rade isto tako na federalnoj razini o nacionalnom mirovnom odboru u kojem su eminentni nacionalni sveučilištarci, vjerski dostojanstvenici, uvaženi, e, uvažene poznate osobe. I to dakle imamo i na nacionalnoj e, razini pa sve do lokalne razine. I njihov mandat, e, njihova zadaća jeste da identificiraju probleme koji mogu rezultirati sukobima i onda uložiti sa mogući napor od nacionalne do lokalne razine kako bi se rješavali ti problemi. Ako ta arhitektura bude valjano uspostavljena, onda će to omogućiti da se stvori e, valjano mirno okruženje za e, izborni postupak i naravno zajedno sa drugim tijelima i profesionalnim stavom sigurnosnih e, tijela mogu smanjiti nasilje tijekom izbornih e, postupaka i moj e, ured e, mom uredu je jako važno važna su partnerstva i na primjer sa ecoas ali radimo, surađujemo i s Liberijom i Sierra Leoneom hm, tijekom zadnjih izbora. Evo, jučer sam rad, e, se konzultirao s gospođom Somati, kolegicom povjerenicom i razmišljali smo o zajedničkoj misiji Afričke unije, Ekoasa a za izbor u Nigeriji. Dakle, tu se radi o prevenciji. ćemo tamo na lice mjesta i radit ćemo svim dionicima, osobito sada kada znamo tko su kandidati dviju čelnih stranaka. Dakle, odmah trebamo stupiti u kontakt s njima kako bismo se zalagali, kako bi se oni zalagali za mirne kampanje, nenasilne kampanje, kako bi se izbjeglo e, termine i riječi koje mogu izazvati nasilje. onda ćemo raditi s njima na uspostavi nacionalnih foruma gdje će se javno potpisati kodeks dobrog ponašanja u Nigeriji. Jer kao što znate, izbori u Nigeriji ne tiču se samo Nigerije, ako to dobro prođe, to će biti dobro za sve nas u Zapadnoj Africi, ali ako on pokrene po zlu, onda možete zamisliti koliko to može destabilizirati Zapadnu Afriku i cijeli kontinent. Eto, za sad toliko, a sa zadovoljstvom ću odgovoriti na sva eventualna pitanja. Hvala. Hvala lijepa. A sada ćemo čuti gospodina Peko Havista. E, on je u sadašnjem trenutku predsjednik Europskog instituta za mir u Briselu. On je bio ministar u Finskoj e, i imao je, e, bio je dužnosnik na visokim mjestima, bio je pomoćnik glavnog tajnika Ujedinih naroda ima mnogo iskustva ne samo na teoretskom području već i na praktičnom području. Europski institut za mir e, surađuje sa institucijama Europske unije kako bi se osigurala suradnja e, na prevenciji nasilja za vrijeme izbora. kako možemo koristiti instrumente za još bližu suradnju kako možemo uvesti najbolje prakse također radite u okviru e, na programu e, mladih e, političkih vođa program Europskog parlamenta želim, naravno želimo napredovati u suradnji sa drugim promatračkim misijama. Kako možemo tome pristupiti? Koje su najbolje opcije? Hvala. Hvala gospođo predsjedateljica, hvala na ljubaznom pozivu na ovaj panel. vidim da ovdje imamo mnogo stručnjaka za to područje nadam se živahnoj debati. E, zahvaljujem na radu Europske unije i Europskog parlamenta e, na području promatračkih misija. E, kad međunarodni promatrači dođu na izbore, onda jedino onda možemo imati određeni nivo kredibilnosti izbora. E, kao što je e, predsjedateljica rekla, dolazim iz političke pozadine. E, ja uvijek kažem da političari znaju nešto, znamo kako voditi kampanju i ustanoviti političku stranku. U Sudanu sam govorio, držao sam tamo govor, najčešće pitanje je bilo kako organizirati kampanju i što nakon to. E, u Darfuru i Finskoj možemo organizirati kampanje, one su različite, ali neki osnovni elementi su zajednički. E, to je vrijedno znanje. E, kako organizirati političku kampanju, kako komunicirati sa biračima, kako o, formirati koalicijsku vladu. Sve to je nešto što možemo naučiti iz političkog rada. Ja ne radim e, ne samo za institut, e, već i za mrežu političkih e, zaklada u Europi. Pa je to prilika da razmjenjujemo mišljenja, čujemo mišljenja o ovim političkim procesima. Vratit ću se malo unatrag. Mi smo imali i predizbornu kampanju, moramo imati zato mirnu situaciju. Sjećam se kad sam radio e, u Južnom Sudanu, u neka područja se nije, moglo ni ući, to nije bilo za nas sigurno e, jer e, državne vlasti ne garantiraju sigurnost na tim područjima. E, čak i za vrijeme izbora koji puta sigurnost nije zajamčena. Ni političara, niti onih koji vode kampanju. Sirija, Jemen, Libija, e, tamo smo daleko od e, e, korektnih izbora. Možemo razmišljati o strukturi izbora, ali imamo vrlo teško pitanje ljudska prava i sve što je s tim povezano kad im u Siriji hoće li Asad biti kandidat. Svi znamo tu dilemu znamo koliko e, s kojim se nedaćama ova zemlja suočava. E, pratim i e, pažljivo Eritreju. Ovog ljeta se dogodilo čudo, to moram reći. Ne samo čudo u smislu da se otvorila granica prema Etiopiji, i naseljima. Neki eritrejci su došli k meni i, i, rekli su mi e, usput budi rečeno ja sam i član parlamenta već godinama kažem im nisam čuo da mi neko kaže da je zastupnik u parlamentu. To je neko bio e, san da će se jednog dana e, održati izbori. u, u izvanrednim situacijama, naravno nemamo izbora, ali kad se to normalizira onda moramo imati normalne političke demokratske procese. Također bih ovdje na samom početku reći nešto o pravima manjina. Mm, e, e, u, u u Srednjoj Afričkoj republici, e, Central African Republic, e, se može reći da ljudi iz Čada nemaju mjesta. Mm, mm, mm, e, I kad govorimo o, o Mijanmaru, Rohingije, i njih se protjeruje. Nemamo u tim atmosferama nemamo korektne izborne postupke to su situacije koje moramo riješiti prije izbora. E, zapitali ste, e, gospođo predsjednice, nešto. Trebamo govoriti o pravima žena, kako žene mogu sudjelovati u izborima. Mm, ali imamo i pozitivno pozitivnih primjera o sudjelovanju žena u izborima i u parlamentima. Liberija je, na primjer, primjer toga. Ali u mnogim područjima e, žene su isključene iz političkog života. Kad imate civilne ratove, građanske ratove, e, onda e, oni koji se bore, bivši borci postaju političari, a iz toga su onda žene e, isključene. E, prema tome, e, program Ujedinjenih naroda je važan za to. Rezolucija 2250 Ujedinjenih naroda govori o sudjelovanju mladih na izborima. Pred godinu dana sam bio u Afganistanu. Tamo je začuđujuća situacija ljudi koji su nekada bili talibani. Koji, eh, eh, gospodin Mutavahin, on danas živi u Kabulu. Njihova je poruka. Sada trebamo pomoć od eh, međunarodne zajednice. Vi ste bili oni koji su prouzročili sukobe oni su regrutirali mlade ljude na sveučilištu u Kabulu i vodili ih da se bore u Siriju. E, e, to, e, mladi ljudi se jako lako regrutiraju i mobiliziraju se za borbu. Moramo učiniti sve kako bi se oni uključili u demokratsko društvo i sudjelovali u izborima. Na tome treba posvetiti posebnu pažnju. Ovdje ću se zaustaviti, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa. A sada ćemo čuti predsjedanje ovakvom konferencijom je e, složeno. Malo sam se zvonila, evo. A sada imamo na redu e, to je netko ko uživa međunarodni prestiž, e, gospodin Jason Carter, predsjedatelj e, odbora povjerenika ili upravnog odbora centra Carter. On je pravnik i političar on radi organizaciji koja ima mnogo iskustva na području promatranja izbora. On vrlo dobro poznaje zemlje gdje je njegova institucija aktivna. Mislite li da su promatračke misije korisne u sprečavanju ili smanjivanju nasilja? Treba li to biti mandat takove misije da smanjuje nasilje na izborima? te misije mogu biti doprinos tome. Načelo pro, misija, promatračkih misija je, jeste neutralnost. U mnogim prilikama su te misije e, e, objavile izvještaje koji su kritizirali e, izbore kritizirale su vlasti koje su provodile izbore. Naravno e, da e, se time nisu umilili tim vlastima mm, jer su e, izvijestili da su izbori lažirani. Kako treba postupati pri tim misijama, biti neutralan, a kako bi se spriječilo dalje nasilje, na, nakon izbora. E, kako provesti i vršiti tu misiju i spriječiti nasilje koje bi moglo nastati zbog naših izvještaja. Evo, sigurno ćete moći nešto o tome reći. Izvolite. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice, doista mi je velika čast biti ovdje pred ovako doličnim skupom. Hvala na pozivu. Jučer smo razgovarali o važnosti ovog pitanja u ovom trenutku. Kada govorimo o izborima i o poteškoćama u vezi sa izbornim sustavima, nego i sa ponašanjima određenih političara. Pa evo ja uvijek eh, ponavljam da sam iz SAD-a koji je postao možda primjer lošeg ponašanja političara. Mi smo promatrali više od stotinu izbora i naš centar je uvijek promatrao izbore u prostorima gdje je postojala mogućnost sukoba, dakle, ili su demokracije bile u prijelaznoj fazi ili se je bilo došlo do situacije u kojoj je postojala ta mogućnost. Dakle, mislim da međunarodni promatrači mogu utjecati na smanjenje izgleda za sukob. Da, odgovorim odmah na prvo pitanje. Mislim da možete pomiriti zadaću međunarodnih promatrača da budu nepristrani i doprinosom miru. To što smo i rekli u ova posljednja dva dana, najvažniji način na koji izbori mogu osigurati mir ili omogućiti potrajnost tog mira jest povjerenje ljudi u sustav, a to povjerenje mora se temeljiti na istini, na poštenju. Dakle, mi kao promatrači izbora imamo obvezu govoriti istinu, a ponekad je te istine teško čuti i možda mogu dovesti do određene destabilizacije, ali takav pristup možete spojiti sa poštovanjem prema ljudima i razumijevanjem demokracije. Želim se nadovezati na kolegu koji je govorio o vrijednosti političara. Pa kada je riječ o politici, SAD ponekad e, vuče loše političke poteze, ponekad dobre. I e, kada promatrači izbora razgovaraju s čelnicima ono što zapravo izbori znače jest da je put mira put politike jer sve drugo bi značilo ponovno uzimanje u ruke kalašnjikova. Dakle, morate imati vjeru u sam način provođenja izbora i u to da ćete u budućnosti kao politička manjina koja je izgubila na izborima se moći ponovno pregrupirati i sudjelovati u izborima. I jedna od glavnih prednosti našeg e, centra i parlamenta i ljudi koji se bave politikom u svojim zemljama je ta da mogu razgovarati s određenom skupinom i reći im e, da možda ste sada izgubili na izborima, ali možete odmah krenuti pripremati kampanju za sljedeće izbore. Mi to radimo naročito s mladima i često govorim da sam najuspješniji sastanak u svojoj karijeri e, imao sa mladim libericima koji su htjeli znati kako na politički način mogu učiniti sve što mogu umjesto da istupe iz politike i da se posluže drugim načinima. I s njima sam razgovarao o njihovoj vizi o tome kako mogu oni sudjelovati u političkom životu i kako mogu biti tu očinkoviti. Dakle, razgovarali smo i o tome kako iskoristiti prisutnost ljudi iz Europske unije, iz naše organizacije u procesu shvaćanja da se možete dalje natjecati za e, političku vlast u odgovarajućim sustavima. ono što je rekao Mohamed Chambas, oni koji su izgubili na izborima moraju imati povjerenje i u nacionalni izborni sustav, a isto tako moraju shvatiti da ih čitav svijet promatra i da će ih pozvati na odgovornost, ali isto tako da taj svijet razumije da oni imaju mogućnost ponovno se vratiti na vrhu tom sustavu. Dakle, to je naša odgovornost ne samo kao promatrača, nego i kao sustava osnaživanja, odnosno reći ljudima da ćete vi biti tamo uz njih i govoriti im istinu dobili ili možda izgubili na izborima. Mislim da je to najvažnije. Želim se osvrnuti na još dva pitanja i možda to moja zemlja najbolje utjelovljuje kao primjer. Ja sam se natjecao za guvernera George prije godinu dana, no izgubio sam na izborima u Georgiji. Živi 10 milijuna ljudi, imamo snažno gospodarstvo i možda ste i prošli kroz naše zračne luke kada ste dolazili u SAD. Imamo sada skore izbora, a isto tako i e, e, vrlo negativnu tradiciju kada je riječ o sudjelovanju žena u politici, a e, sada u sljedećim izborima imamo e, ženu iz jedne manjinske skupine koja je kandidatkinja i e, vladajuća stranka je kandidirala osobu koja je nadležna za izbore u toj državi. Dakle, imamo sudski sustav, sud je odlučio da glasački uređaji kojima ćemo se služiti nisu sigurni da su izloženi mogućem hakerskom napadu i da se nakon izbora neće moći utvrditi jesu li bili izloženi takvom napadu ili ne, ali zapravo e, jurimo ka tim izborima bez e, ikakve zadrške. A to ne znači da imamo dobar sustav, e, niti da postoje sve ostali dobri preduvjeti. To ne znači da kada idemo u Keniju i Liberiju možemo njima prodikovati kako održavati izbore. No, zapravo od kogod izgubi morat će ostati unutar e, sustave, morat će reći moramo promijeniti uređaje i e, uvesti druge reforme kako bismo poboljšali sustav, ali e, moramo imati povjerenje u taj sustav iako zapravo sada mnogo toga ugrožava taj sustav u SAD-u, odnosno u Georgiji. I na kraju želim nešto reći o pravima manjina. povjerenje u izborni sustav e, i u budućnost e, diplomacije umjesto sukoba omogućuje također e, tim manjinama da stvaraju koalicije jer inače manjine same po sebi ne mogu u nekim kontekstima doći do vlasti. Dakle, tako stvaranje koalicija je od ključne važnosti, recimo u Mijanmaru, gdje su sve glavne političke stranke odbacile mogućnost takvih koalicija, tako da tu međunarodna zajednica treba se baviti i takvim oblicima isključivanja. Iako tamo postoji istina krhak mir, moramo zapravo promijeniti taj pristup i taj mentalitet. Dakle, trebamo se sredotočiti na mirovne arhitekture u zemlji i pobrinuti se ne samo da ljudi prihvate proces izbora, nego i politički proces kao načine rješavanja sukoba i stjecanja političke vlasti u budućnosti. Zato e, centar Carter već radi na tome niz godina i moj djed e, je razgovarao sa nizom e, ljudi o tome koliko je vrijedno izgubiti izbore i sada i ja to radim, imao sam ja takvih sastanaka. Evo, hvala vam na prilici koju ste mi pružili da budem ovdje i sa zanimanjem očekujem vaša pitanja. Evo, imam prijedlog da organizirate promatračku misiju u Georgiji. Bueno, la siguiente oradora. Dobro, dakle sljedeća govornica je jedna žena. Predstavljam Međunarodni centar Angie Brooks. Ivet Česon Ure je, dolazi iz Liberije, dakle iz tog mjesta otkud dolazi Angie Brooks, koja je bila liberijska diplomatkinja, jedina žena koja je mogla biti predsjedateljica E, Vijeće sigurnosti UN-a i isto kao i Janče Sandure. E, treba znati da se puno bavi pitanjem položaja žena i njihove, ulozi u izborima i izbornom postupku. I vrijedi znati da je ona izradila jedan novi koncept a to je koncept nazvan crisis room, dakle krizna soba krizna dvorana za žene kako bi se upravo smanjila napetost prije e, izbora i kako bi se moglo sudjelovati u mirovnim e, izborima. Dakle, ta prva Situation Room e, napravljena je u Liberiji, preuzeta je u drugim zemljama kao što su Senegal, Liberija, Nigerija, Sierra Leone i Uganda. I htjeli bismo da nam opišete na koji način e, žene i mladi mogu sudjelovati u tome svemu i postati dionici postupka smanjenja napetosti u izbornim trenucima. I to u, e, u zemljama u kojima je bila promatračka misija e, i u kojima je bila ta Situation Room, gdje ste radili sa ženama, i mladima. Kako ocjenjujete dakle, e, taj rad, da li je to dalo svoj doprinos da smanji nasilje, da li možemo i mi ići istim smjerom kao i vi, da li možemo dakle, učiniti da e, se na taj način smanji nasilje. Izvolite. Najljepša hvala. Najprije dopustite da čestitam svim sudionicima na organizaciji i sudjelovanju na ovom sastanku, osobito za nas, žene Afrike, koje smo nazočene danas ovdje i koji možemo sudjelovati u ovom uvaženom skupu i obratimo se vama, zastupnicima Europske unije. Dakle, jako je važno da uputimo tu poruku, najprije da mi žene, afričke žene smo se probudili i preuzimamo kontinent. Više se ne bojimo, već smo neustrašive, postajemo neustrašivi. Moramo to apsolutno biti jer je mir našeg kontinenta u našim rukama. Nije u rukama političara, nije u rukama mladih, već u rukama afričkih žena. I ako ne preuzmemo odgovornost za naš kontinent, izgubit ćemo ga. I to je poruka e, situacijske sobe žena. Dakle, naše organizacije. Dakle, mi jako dobro znamo da živimo mm, u nasilnom, jednom stalnom nasilju od klasifikacije diskriminacije pa sve do genocida se to proteže. Mi to svakodnevno proživljavamo, mi smo žrtve obiteljskog nasilja svaki dan i trebamo se nositi s tim, to je naš svakodnevni život, ali moramo preuzeti odgovornost za to što jesmo, tko jesmo i to je bit ove naše situacijske sobe. Dakle, mi podižemo afričku mladež i ne ladiš se tu samo o odgoju za nas su, je najvažnija mladež koja je na samom dnu na oni koji sebe zovu e, prijatelji smrti, bande grobara. Oni žive na grobljima, nemaju domova, niti mogućnosti živjeti bilo gdje drugdje. I oni su ciljevi političara kada dođe do izbora. I kada govorimo o nasilju, izbori su ta iskra koja zapali bure baruta i koje destabilizira onda naše obitelji, živote, zemlje. Mladi su ti koji su to radili, dakle, ode, ode se kod njih, plati im se 5-10 dolara i kažu se destabiliziraj tu osobu ili kampanju i oni će to napraviti. Naša situacijska soba ide na ta groblja u susret s mladima, na primjer Jason, e, West Point, e, ono o čemu je Jason Carter govorio. Mi idemo tamo gdje oni borave i razgovaramo s njima i kažemo im da su oni tvorci, mogu stvoriti mir, mogu stvoriti kaos, ali ako stvore kaos, onda će sami proživjeti kaos. Djeca političara su vani, oni su u najboljim školama vani, piju čistu vodu, uče najbolje što mogu i onda sjednu i zasjednu. I ako mislite da vaše majke nisu brinule za vama devet mjeseci, nemojte to vjerovati. Koja je razlika? Trebate imati na umu tko ste i što ste i to je ta poruka koju mi prenosimo i ta poruka odzvanja u glavama ljudi u gengovima. Mi smo održali prvi summit e, nasilnih grupa, e, takozvanih gengova, e, na svijetu, dakle nasilje u izbornom razdoblju. Moram reći da želim osobito zahvaliti gospodinu Džambasu koji nas eh, podržava u Zapadnoj Africi i želim privući vaš pozornost na nešto što se dogodilo u Gani. On je ušao u eh, našu sobu bandi eh, jer smo mi okupili te članove bandi kako bismo razgovarali s njima jer mi u našoj situacijskoj osobi smo mehanizam za iminentno djelovanje e, jer dobijemo poziv i onda idemo na lice mjesta i onda smo okupili šefove tih bandi u, i, on je ušao u prostoriju u kojoj su bili ti šefovi i e, predstavljala sam ga tim ljudima, ovo je šef ove bande, ovo je šef one bande i on se predstavio i govorio i došlo je do do erupcije. Evo, i pitala sam jedne ljude, e, neke ljude iz Gane, pitala sam ih zašto su počeli raditi s nama i, i jedan od njih rekao je kada je gospodin Čambas ušao u tu prostoriju, mi smo shvatili da mi možemo isto tako izaći iz geta, da možemo strijemiti nečemu, vidjeli smo i uvidjeli smo što je mir i to je bilo jako važno za nas. Dakle, želim se zahvaliti ovdje pred svima na tome, jer to je doista pokazalo što znači raditi na očuvanju mira u Gani, evo taj incident. I također mi je drago vidjeti Jean Lambert koja je bila, predvodila je e, europsku delegaciju u Sierra Leonu, tamo gdje je radila situacijska soba, situacijska soba i ona je bila mi smo bili u prostoriju u kojoj smo joj govorili kakva je situacija, njoj je njenoj delegaciji. U tom trenutku došlo je do udarne vijesti i rečeno je da je jedan od kandidata Sierra Leona da e, su njihovi, da su njegovi uredi okruženi od strane policije i vojske jer se sumnjičilo da e, ima oružje unutra i njegova supruga je utrčala u našu situacijsku sobu i rekla je da, je tražila od nas da e, djelujemo i otišli smo tamo i uvidjeli da je vojna policija okružila E, njegovu, njegovu centralu i da su rekli da on ima oružje, da su htjeli ući tamo i on je odbio da ih pusti unutra bez e, naloga. Dakle, ovdje govorimo o suradnji s drugim promatračkim misijama jer to je ono što je važno, jer kada zovete međunarodne promatračke skupine i kažete evo nas tu smo i promatramo što se događa na licu mjesta, mi ne vidimo nikvo oružje, ali hoćemo da svijet to vidi. Dakle, rečeno nam je, pozovite medije, to smo napravili, zvali smo CNN, BBC, Al Jazeera, da dođu i istraže to. I svi su došli, intervjuirali su, pretražili su prostorije i tako dalje. A u tom trenutku je ušla i vojna policija i predsjednik Mohamed Izgane je bio tu i obratili su mu se, imali smo papir i rekli predsjednike Muhammed nismo došli bez ičega ovdje, došli smo s ovim e, nalogom i počeli su mahati tim nekim papirom pred e, licem predsjednika. Ja sam mu rekla, predsjedniče, ja želim vidjeti taj nalog. Želim ga vidjeti. I oni su okrenuli i počeli, pitali se tko je ova žena i počeli su i dalje mah, nastavili su mahati s tim papirom, ja sam rekla želim vidjeti taj nalog, ja sam odvjetnica, želim vidjeti da li imate nalog da, temeljem kojeg ćete raditi što hoćete. I u tom trenutku jedan informirani policajac e, je e, obratio se e, čovjeku koji je mahao papirom i rekao mu dakle, dakle to, je to je bio neki odvjetnik navodno i onda i rekao mu je nešto i onda je taj navodni odvjetnik rekao e, mi nećemo izvršavati ovaj nalog, i, a ja sam mu rekao dobro, ako nećete sada onda ćete kasnije, ali dajte mi taj nalog da ga vidim. I onda je on izašao vani i rekao, počeo je govoriti ljudima da se, da se povlače i vojska i policija, svi su se počeli vraćati, e, povlačiti, a ja zajedno sa ženama Sera Leona sam ga proganjala tamo kako bih vidjela taj dokument. Evo, samo govorim te takve stvari jer jako je važno shvatiti, da shvatimo da je mir u našim rukama i da treba podržati ono što radimo. E, ženska, e, situacijska soba žena je interventna skupina u biti koja rješava probleme kako e, kad se pojave. Mi radimo ne samo s sigurnosnim e, službama, radimo s izbornim promatračkim misijama i drugim skupinama. I da, naravno da možemo bolje raditi. Ja bih više htjela više suradnje, na primjer, između promatračkih e, misija, više intervencija, jer mi promatramo također, ali naša prva zadaća jest da interveniramo prije i nakon izbora. Dakle, da interveniramo na svim razinama mi promatramo. Promatrati izbore i ustati se i otići, to ne pomaže nikome. Ozbiljno vam govorim. Ljudi na terenu su prestravljeni. Političari su prestravljeni. I ukoliko ne bude tamo netko tko će umiriti njihove strahove i reći idemo naprijed i pozabavit ćemo se zakonom, vidjeti što zakon, slovo zakona kaže i moramo se postarati da e, izborna komisija E, izborno povjerenstvo djeluje poštujući slovo zakona. Dakle, važno je imati pravedne, transparentne izbore. Gdje su ti slobodni, transparentni i pravedni izbori? Kako reći? Dakle, kada proglasite slobodne, pravedne i transparentne izbore, e, e, kako možete reći poslije E, nekome da ne može staviti svoje ljude na ulicu, naoružan na ulicu. Pa on će vam odgovoriti, pa rekli ste da su izbori bili pravedni, pošteni i transparentni. Onda šta se sad bunite? Ne. Mi smo tamo poslije izbora isto tako, jer žene su te koje moraju e, trpiti posljedice svega toga. Dakle, još jedna stvar koja je jako važna kada, kada se govori o izborima, izbornom nasilju, jeste to da ne smije se od ozgo nadolje djelovati već i od ozgo nagore. Mi se bavimo e, različitim diplomacijama, idemo od ozgo, djelujemo od ozgo nadolje, imamo eminentne žene iz Afrike i, i gošće iz drugih zemalja koje mogu doći do predsjedničkog ureda uz jednim telefonskim pozivom to je jako važno jer znamo da ne predizborno razdoblje ili dan izbora nisu oni najgori, već dan rezultata i poslije toga to su najgori trenuci. U tom trenutku moramo brzo moći djelovati. A kako smo to napravili, onda ponekad moramo moći doći do predsjednika i onda i reći im e, trebate se obratiti svom prijatelju ovome ili onome i objasniti mu da ne smije voditi ovu zemlju u, u rat. I to je ono što te eminentne žene rade. A obične žene na tržnicama, na primjer, mogu isto tako puno napraviti, jer te žene su te koje idu u izborna povjerenstva i koje mobiliziraju cijelu zajednicu i kažu da žele mir, da ne žele da njihova djeca bježe pred nasiljem, da kopaju i traže E, hranu da idu u razrušene škole samo zato što netko želi sjesti na, na vlast e, na vlasti četiri godine ili e, ne žele, ja ne želim da i, ne žele da se njihova djeca, da se puca po njihovoj djeci. I to su te važne stvari. Dakle, sve te žene na terenu mogu puno toga napraviti. Još jedna skupina je jako važna. Za, to je skupina i vidjet ćete kako E, sve veću ulogu preuzimaju, a skoro su nevidljive. A to su e, motoristi naši motoristi, jer oni znaju u svakom času kada se što gdje događa. Oni znaju u najudaljenijim zakucima ruralnih područja što se događa i tako da smo uključili u e, žensku situacijsku skupinu i e, motoriste koji su od velikog značaja za nas. Eto, toliko od mene za sada. Bueno, eh, Hvala lijepa. Mislim da smo sada čuli vrlo e, inspirativne govore i izlaganja. A sada ćemo čuti e, druge sudionike. Otvaram raspravu. Molim da budete što kraći moguće kako bi svi mogli doći na red i komentirati i postavljati pitanja. Meni se čini da je najbolje da imamo pitanje pa odmah odgovor, a ne da sakupimo puno pitanja. Moramo se požuriti. E, e, Marisa Matijas, moja kolegica, će prva dobiti riječ. Ona je e, zastupnica u ovom parlamentu iz Portugala. Ona je bila u misiji, promatračkoj misiji u Hondurasu nedavno. Govorit ću portugalski. Hvala lijepa. E, hvala e, svima koji su ovdje govorili. E, bilo je odlično, ali to potiče još i više pitanja. Eh, osim onih koje smo imali prije ovog, ovih izlaganja. Rekla bih da se suočavamo sa vrlo različitim eh, situacijama. Eh, ako ste na istoku negdje Afrike, nije to isto kao da ste u Hondurasu. Ne govorim o, svemu onome koje se što se događa nakon izbora pregovori između stranaka. E, sve to e, pretvara e, zemlju koja prima ili shvaća izbore kao vrijeme kad treba doći do pomirenja. U Hondurasu vlada stalan sukob. To su strukturni sukobi. Nema objavljenog rata, ali nema, ne možemo reći da je to situacija mira. E, mir je mnogo više od odsustva sukoba. E, e, evo, nastavit ću na onom što je rekla Elena. Kako promatračke misije, naročito one iz Europske unije, mogu na neki način spriječiti ili pomoći u sprječavanju sukoba ili kako mogu smiriti izborni postupak koji je mandat tih misija? Mi moramo biti neovisni, ne smijemo se miješati u kampanju i izbore, ali kako možemo smanjiti nasilje našim doprinosom? Čuli smo e, u Hondurasu je situacija bila vrlo složena E, rizik je bio da se nestabilnost još i poveća. Ali u stvari naš je mandat ograničen. S tim mandatom mi ne možemo e, izravno raditi. To se može raditi samo formalnim rješavanjem sukoba. Mi možemo samo pomoći pri upravljanju sukobom. Ima još jedna dimenzija. E, stabilizacija i stabilnost. Mi možemo doprinijeti stabilnosti, ali stabilizacija ne stoji u našem mandatu. I na tome treba poraditi e, moramo razmisliti o novim kapacitetima i ovlaštenjima ovakovih misija. Eh, ja se ne obraćam nikome eh, pojedinično, eh, svi mogu doprinijeti ovim pitanjima koja sam ja postavila. Hvala lijepa. Mislim da će gospodin Carter želi odgovoriti. Hvala. Vrlo kratko. Centar Carter ima veliku povlasticu u tome što iza nas ostaje nikakva vlada. to je jedan način e, odgovora na ovo jeste da postoje partneri koje ima Evropska unija. Ti partneri mogu učiniti više nego sama Evropska unija. Ove nevladine e, organizacije, ti subjekti mogu dati podršku u istočnom Timoru, na primjer u Hondurasu. E, tu imamo razne načine korištenja e, snage i prestiža Evropske unije kao nekog vrsta, neke vrste tampona. To je trenutak da da ljudi e, stvarno rade na uspostavljanju kredibilnosti i demokracije svoje zemlje. Mi smo jedan element toga. naravno, to je frustrirajuće jer čovjek želi učiniti više. Još jedan aspekt ovih misija je e, koliko dugo te misije mogu biti u zemlji. Što dulje one ostanu u zemlji, to su korisnije. Imamo mnogo takvih e, primjera. Misije su koji puta ostajale mjesecima, pa čak i godinama na mjestu kojem su vršile promatranje. E, gospodin Džambas je govorio o strujama koje možete koristiti kao promatrač a još uvijek u okviru svog mandata. E, možete formulirati stvari na ovaj način, govoriti s određenom osobom, e, to dobro tempirati. Morate dobro poznavati politički kontekst jer na taj način možete smanjiti napetost i biti dobra platforma za smanjenje nasilja unutar konteksta što ste, e, koji ste opisali. A kontekst se mijenja od zemlje do zemlje. Hvala. E, hvala na odličnom pitanju. Ja sam e, slijedio Berta Caceres, sudski slučaj Berta Caceres. Pratio sam suđenje Eh, Lenka indijanci ili indici, taj slučaj je vrlo zanimljiv. Eh, moramo pratiti sve to i stvari koje se eh, događaju iza scene. Ja sam razmišljao o tome kad sam govorio o misiji Evropske unije koliko veliku ulogu ima diplomat koji može govoriti sa svim skupinama. Europska e, e, e, promatračka misija mora imati dobro znanje o situaciji u zemlji i na tome graditi svoj rad. U Hondurasu ja sam želio posjetiti Lenka E, rekli su mu da su mi e, rekli su mi da su to e, opasni ljudi, da ni policija ne može ići tamo. Ali policija me željela spriječiti, ali ipak sam otišao i oni, ti su ljudi rekli konačno nam je neko došao te manjine e, koje nisu u prvom planu društva su često zanemarene i e, njima se moramo obraćati također. Moramo preskočiti ograde koje nam se postavljaju, moramo reći mi želimo ići tamo, a vlada vas želi usmjeriti drugamo. Gospodin Čambas ima riječ. ovaj rad koji se nastavlja nakon izbora. Promatrači imaju važnu ulogu u tom postizbornom razdoblju. E, kao i u postkonfliktnoj situaciji. To je važno za građenje mira. E, Ujedinjeni narodi e, ne vrše promatranje. Za nas je važno da proučimo izvještaje Europske unije, na primjer, a to će onda utjecati na naš rad sa nacionalnim dionicima, izbornim e, odborima i tako dalje. Mi onda pomažemo jačanju demokracije naravno u krizama i sukobima se suočavamo s velikim teškoćama. Mislim da izvještaj je vrlo važan. E, mi onda vidimo tko su dionici, pa onda e, odlazimo u zemlju i e, nastojimo nadograđivati na tom radu promatračke misije. U zapadnoj Africi, to je zanimljivo, kad sam u raznim zemljama tamo, primjećujem da sva, svaka uzastop, svi, svaki uzastopni izbori su bolji nego prethodni. U prvom izboru, u, u prvim izborima e, možda pogiba tisuću ljudi, a kasnije će se taj broj smanjiti. E, i izbori će biti e, mirni, ali e, sukobi se mogu nastaviti nakon izbora. Vidimo sada u zapadnoj Africi su uvjeti sve bolji, uvjeti su jednaki za sve u, od deset izbora devetih je dobila oporba. To je nešto što nismo ni primijetili, ali to se dogodilo. E, uvjeti su se poboljšali za, za sve, izbori se profesionalnije i učinkovitije organiziraju. E, to vidimo i izvještaja koje ste vi podnijeli. E, promatračke misije su zaista vrijedne i važne. E, ne, ne, ne očekujemo da će zastupnici tamo ostati dva, tri tjedna jer to vam ne dozvoljava sama priroda vašeg rada. E, ja vas potičem, pozivam da nastavite taj promatrački rad. Govorili smo o dodeljivalu e, vremena, dobili smo još deset zahtjeva za e, riječ. Imamo još deset javljanja za riječ. Muriel Imamo još otprilike pola sata za to. Imam dvadesetak ljudi na popisu. To vam samo kažem kako biste možda se skratiti na minutu ili još i manje u postavljanju pitanja. U 11 sati moramo napustiti ovu dvoranu. Molim, budite koncizni. Jedna minuta ili manje. E, Pierre Adjouani Kwame ima riječ. Jedna minuta ili još manje. Hvala lijepa. Ja sam Pierre iz e, obale e, Slonoveće iz jedne nevladine organizacije. Ja bih htjela vam reći nešto o našem iskustvu. Mi imamo razne krize. 2002. smo mislili da moramo organizirati Mm, e, e, nove snage e, uspjeli smo imamo sada nadzorne i odbore za mir mm, tu imamo tu imamo članove iz raznih slojeva društva u ovom odboru smo radili radimo za suživot E, i za zajedničko uvažavanje. E, radimo u deset regija naše zemlje. Stvorili smo e, jedno promatračko tijelo za dobro ponašanje na inicijativu NDI-a. Kandidati su, su morali svi potpisati taj kodeks ponašanja. i to je onda povjereno ovom promatračkom odboru. Danas e, im, e, smo se u, imamo e, savjetovanja sa ljudima koji su u izbornim povjerenstvima velikih stranaka. Mi s njima surađujemo. mi s njima surađujemo na terenu u cijeloj zemlji. Mm, e, radimo monitoring, pratimo kampanje, e, u, tom, u, to uključujemo i mladež e, i žene. To radimo razmjenjujemo iskustva sa drugim organizacijama mi e, idemo na teren, govorimo i sa e, skupinama boraca. Hvala lijepa. Imamo i interno nasilje. E, mi imat ćemo 2020. izbore, nastojat ćemo spriječiti nasilje. Hvala lijepa. Mark Frijerik od iz Europske komisije. E, ja radim u EAS-u, mi e, imamo promatračke misije Evropske unije. Govorit ću o prevenciji sukoba. E, kako doprinosimo stabilnosti i miru. koliko dugo bi promatračka misija trebala ostati u zemlji Mislim da je važno da misija mora ostati za vrijeme izbora. ja radim na stabilnosti i e, miru. Ako promatračke misije moraju imati ograničeno trajanje, ali se moraju više oslanjati na druge e, dionike mogu se više oslanjati na lokalne dionike. To smo, čuli smo od e, gospođe Šeson reh vrlo dobre primjere kako se to može postići. Imali smo primjera u Maliju, vrlo dobrih primjera toga. Važno je e, da e, instrument za stabilizaciju i mir – E, to ja tamo radim, e, moramo e, uključiti sve dionike, ne samo sve stranke, već ne samo političke elitke, već i motocikliste koji su spomenuti, motoriste. Moramo se angažirati i prije i poslije izbora. Mnoge inicijative koje mi podržavamo, na primjer, u Zimbabveu, ali u NDRC-u. Moramo se oslanjati na nacionalne inicijative u Demokratskoj Republici Kongo. Moramo biti e, pažljivi da ne padnemo žrtvom e, e, dominantnih političkih diskursa u zemlji. Primjer bi bio e, zanemarivanje manjina i žena, žene koje ne glasaju ili ne glasaju dovoljno. Ako ne postavimo u pitanje e, dominantne norme. Sad ću nešto reći o sigurnosti. To je vrlo važan element u našem radu i tu od nas se traži da se angažiramo i to sve više u libi. To uključuje fizičku sigurnost na, na nacionalno eh, izborno vijeće je samo ugroženo. Eh, radi se i o kibersigurnosti i za to se pripremamo, na primjer u Ukrajini. Hvala lijepa. Riječ ima sada Soraja Pos, glasnogovornica Europskog parlamenta i glasnogovornica za ljudska prava. Uh, hvala i hvala svim našim gostima iz Afrike. Doista sam uživala u vašim izlaganjima i vidjela sam vašu snagu u njima. I tu se potpuno slažem. U svijetu snaga žena nedostaje. također se ne razmišlja na praktičan način, negdje, uvijek negdje u oblacima. Ja sam e, bila u Keniji i Tanzaniji prije izbora i kenijske žene su htjele pokrenuti jedan plan za rodnu jednakost u parlamentu, no on nije dobio potporu većine, no akcijski plan je bio doista vrlo kvalitetan. Ja sam s njima razgovarala o njihovoj zastupljenosti u politici i tako dalje. I one su ukazale na dva problema, dakle nedostatak e, prisutnosti u medijima za žene koje se kandidiraju na izborima, a također i ukazale su na pitanje njihove osobne sigurnosti prilikom odlaska u izborna mjesta, one nisu sigurne. I to sam htjela pitati našeg kolegu iz Finske kako možemo to popraviti, a naravno to je bilo dosta prije izbora. I naravno treba pratiti situaciju i nakon. Osim toga, u svijetu nema mnogo žena posrednika. Mislim da je to doista veliki propust. 2025. je daleko, ali mene zanima što se sada čini. Posjetila sam i Kolumbiju za vrijeme održavanja referenduma o mirovnom sporazumu i susrela sam se sa predsjednicima nevladinih organizacija i sa ženama i e, rečeno mi je da je to bio jedan od prvih mirovnih ženskih procesa na svijetu i mislim da je on zato bio toliko uspješan. No, kad danas razgovaram s kolumbicima, Oni smatraju da su ih e, međunarodne organizacije zanemarile. E, osim toga, postoje velika ruralna područja koja nikad nisu razvijena, potpuno su zapostavljena. Dakle, još jedno pitanje. Što mi iz Europskog parlamenta možemo učiniti više? Da, četiri pitanja i jasno je da se više nećemo moći držati zadanog vremena. E, sada riječ ima Žen Haser iz e, izbornog povjerenstva u Malaviju. Hvala. Želim zahvaliti svim e, govornicima. Bilo je korisno čuti vaša izlaganja. Imam samo jedno pitanje. Jedan od govornika je spomenuo ovaj prag od 50% plus 1. No, kako će to spriječiti opasnost od nasilja? Koje su prednosti takvog praga od 50 plus 1 ili ima li to možda i neke negativne posljedice? Jedan od negativnih aspekata su financijska sredstva u jednoj zemlji koja ovisi o donatorima za razvoj kada je riječ o proračunu. Tko plaća drugi krug izbora? i tko će osigurati izlaznost birača. Recimo u mojoj zemlji provedene su određene reforme i jedan od amandmana koji je uveden je upravo e, taj sustav 50% plus 1, no to nije prošlo na parlamentu na sreću. Kao izborno povjerenstvo znamo da moramo provoditi zakon i djelovati u okviru zakona, ali sada se pripremamo i za izbore iduće godine. I nismo dobili mnogo proračunske potpore od razvojnih partnera, ali e, vlada je na sreću sufinancirala naš proračun. Dakle, da je prošao taj prag od 50% plus 1, što bi se bilo dogodilo sa drugim krugom izbora? Da smo došli do da nismo došli do tog praga. Većina europskih zemalja, SAD, zapravo imaju samo izborni krug u kojima jedan kandidat nadmaši druge, dakle tu se izbori završavaju. Kako e, to nije prijetnja miru? sada Franz Joachim e, iz iz Hajičanskog izbornog povjerenstva. Hvala, predsjednice. Dopustite najprije da zahvalim organizatorima konferencije koja na isto mjesto okuplja važne ličnosti i organizira izbore i promatra izbore koje promatraju izbore i one koje su sudionici izbora. Neću biti duga iako sam pripremila jednu jedan zanimljiv pregled stanja kako bih s vama podijelila i hajčansko iskustvo, osobito naše sa izbora iz 2016. 17. No, s obzirom da inovacije do kojih je došlo u izbornom zakonu su u ovom dokumentu koji se nalazi na ulazu u dvoranu, evo, molim vas da ga pogledate. A, tako da ćemo uštetiti na vremenu, a sada ću odmah postaviti pitanje upućeno dakle osobito članovima Europske unije, promatračima Europske unije koji su bili na izborima jer ova, ove promjene su u E, predviđene za postizborne zakonske promjene i te preporuke, te reforme su sukladne s preporukama komisije koja je izradila svoje e, zaključke temeljem promatranja izbornog postupka. Sada je taj prijedlog e, pred parlamentom. Tako da bih htjela saznati kako se Europska unija može osigurati u to da će te preporuke biti uzete u obzir u novom izbornom zakonu i to u prihvatljivom roku imajući na umu predviđene datume i e, idući izbori u Haitiju u listopadu 2019. Hvala. Hvala, Hanan Roberts. zamjenica, zamjenica glavnog e, promatrača. E, samo e, sam se htjela osvrnuti na potrebu da promatrači govore istinu čak i u situacijama sukoba, jer ako to ne činimo, onda osnažamo one koji šire strah i nasilje i zapravo učvršćamo njihov položaj na taj način. I ako ne govorimo istinu, također smo u opasnosti da ćemo udaljiti određeni dio stanovništva koji neće više imati povjerenja u izborni proces. I tu sužavamo prostor civilnom društvu na taj način. Dakle, u tom smislu mislim da postoji više načina na koje možemo jačati svoju praksu u promatranju izbora. Dakle, govoreći prije izbora kako bi da se vidjelo da ukazujemo na dobre ili loše strane cijelog procesa kako bi ljudi stekli povjerenje u nas i istinu koju govorimo. I kada je riječ o e, obradi rezultata, kao što znamo, to je najproblematičniji dio svih e, izbora, ali ono što se obično događa je da imamo preliminarnu izjavu dva dana nakon izbora i onda e, to preuzima političko vodstvo i onda dolazi do problema. Ako dajemo izjavu nakon događaja, to nema istu e, težinu kao i izjave političkog vodstva u zemlji i mislim da stanovništvo na taj način postaje sumničavo. Dakle, došli smo kao promatrači u zemlji, govorimo o svim aspektima izbora, ali onda šutimo u tom najključnijem dijelu procesa. Dakle, mislim da bismo trebali razmisliti o tome kako e, možemo poraditi na tome da nas se i vidi da govorimo pravu istinu i to u stvarnom vremenu. Hvala riječima Ante Babić iz Sabora. Dame i gospodo, poštovane kolege, evo zahvalan sam na ovoj međunarodnoj konferenciji i mislim da će ono što smo čuli jučer, a i danas, da će u mnogome pomoći jačanju demokracije, vladavine prava i zapravo pomoći u izbornim procesima u mnogim zemljama, pogotovo onim tranzicijskim zemljama. E, ovdje je gospođa Matijas pitala zapravo što EU promatračke misije mogu učiniti u tim zemljama, pa bih ja samo podsjetio u ovoj kratkoći vremena zapravo na održavanje izbora u Bosni i Hercegovini 7. listopada ove godine koji su zapravo pokazali svu nemoć izvještaja promatračkih misija E, koji zapravo ne izvještavaju ono što bi trebale. Dakle, e, promatračke misije bi kad odlaze u određene zemlje trebale poznavati Ustav te zemlje Izborni zakon kako bi na najbolji mogući način mogli izvijestiti, odnosno da svi mi ovdje imamo prave informacije. Dakle, Bosna i Hercegovina je zemlja sastavljena od tri konstitutivna naroda u dva entiteta tijekom izbora svaki od naroda bira svog predstavnika. S obzirom da je u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine su Bošnjaci i Hrvati e, preglasani e, bošnjačkom većinom dogodilo se evo već treći put da su Hrvati dobili svog predstavnika na izborima od strane bošnjačke većine što definitivno nije dobro. Dakle, to želim kazati i na ovoj velikoj međunarodnoj konferenciji, ali isto tako i posvijestiti promatračkim misijama da su dužne to naznačiti u svojim izvješćima što se po onome što sam ja vidio uopće ne vidi. Dakle, promatračke misije moraju paziti i na takav e, aspekt jer to zapravo onda produbljava političku nestabilnost, a nestabilna BiH je zapravo i nestabilna Europa. Dakle, bih je potpisnica Dejtonskog i Washingtonskog sporazuma, to mislim da zna gospodin Carter pa bi bilo dobro da se taj sporazum ne krši, a i da kroz promatračke misije zapravo se to i posebno naznači. Hvala vam Laura senadora Buenos días, eh, gracias presidenta. Un saludo. <laughs> Eh, muy rápidamente agradecer la organización de esta magnífica conferencia que es muy interesante y, y la verdad que... Želim vam zahvaliti na tome što ste organizirali ovu vrlo zanimljivu konferenciju. Nemam baš previše vremena na raspolaganju, tako da ću nastojati biti kratka. Govorilo se o situacijama u kojima dolazi do nasilja tijekom izbora i treba imati zapravo odgovarajući institucionalni okvir kako bi se unutar njega održali izbori i kako bi se na vrijeme prepoznali probleme koji mogu ometati izbore ili prouzročiti sukobe. Imam jedno konkretno pitanje. Što treba konkretno učiniti kako bismo se pobrinuli da ne dođe do situacije koje ću opisati. Dakle, da jedna vlada na vlastitu inicijativu da predsjednik vlade promatra izbore. Dakle, da se dogodi da parlament više ne funkcionira, da bude raspušten i da ne mogućnosti da se održava rasprava sazovu se dakle izbori i održe se izbori. Neke osobe su u izgnanstvu i nalaze se zapravo u nepovoljnom položaju tijekom predizborne kampanje. I tijekom e, kampanje se zabranilo nošenje žute vrpce. Dakle, to je riječ o jednoj zemlji u Europskoj uniji i sve se to događalo prošloga prosinca. Dakle, govorili smo o preventivnoj diplomaciji i onom da bismo trebali govoriti o reaktivnoj diplomaciji. Dakle, što vi mislite, kako, što bismo mogli učiniti kako bismo igrali ulogu posrednika u ovakvoj situaciji? E, hvala vam. Ono što je sigurno jeste da smo zajedno promatrale e, tu istu situaciju, a naš pogled na jednu te istu stvar je radikalno suprotna. Dakle, evo, ja vam mogu reći kako ja gledam na tu stvar, mislim o tome zna da diskutirati, ali moj pogled na to isto je bio radikalno e, suprotan. No evo, daću još dvijema osobama riječ, jer suprotnom naši stručnjaci neće moći odgovoriti. Sada ću dati riječ eh, Samson i Todo, eh, a organizacija eh, Afrička mladež i onda još jedna osoba. Hvala vam, predsjedavajuća. Dolazim iz Nigerije, jedne od afričkih zemalja koja će kroz 127 dana imati izbore. Tri stvari želim naznačiti. Zahvaljujući veleposlaniku Čambasu, e, želimo zahvaliti na onome što radi u Nigeriji. Tri stvari su važne za 29. izbore u Nigeriji. Jedna je e, tehnologija i integritet. Drugo, kupovanje glasova. Gdje su glasački ka mjesta postali tržnica, jer poriličari tamo dolaze kupovati glasače i glasove. I treće, e, sigurnost na izborima. I po mom mišljenju, poslaniče Čamba u vašim kontaktima s institucijama Nigerije važno je osvrnuti se i na sigurnosna pitanja. Naime, najvažniji način e, za utjecanje na izbore u Nigeriji je državno sponzorirano nasilje i zastrašivanje glasača. Mi smo imali situaciju u kojoj su policajci spriječavali e, pobornice oporbe da glasaju. I to je veliki problem e, za izbore u 2019. godini. Dakle, kada govorimo o miru, važno je imati i sigurnosna tijela koja će biti odgovorna za svoje postupke. I za kraj, kada govorimo o e, mladima i nasilju, vrijedno i, važno je i da političari budu odgovorni za svoja dijela. Političari koji podržavaju mlade i potiču ih da se odaju nasilju nikada nisu odgovorni za to. mi razgovaramo s mladima na međunarodnim forumima, ali također treba pozvati institucije sve političare koji instrumentaliziraju mlade i ti političari trebaju biti odgovorni za svoje djela. Najljepša hvala. Zadnja govornica Romana Hitjarki iz Sri Lanke. Sigurno sam krivo izgovorila vaše ime, ali nadam se da ste se prepoznali. Romana? Hvala predsjedavajuća. Dopustite najprije da podržim i čestitam gospođi iz Afrike koja je doista bila nadahnujuća svojim govorom. I s mojim e, malim e, azijskim iskustvom i donekle iskustvom izvan Azije želim vam govoriti da mi nasilje možemo kategorizirati u dva koraka i dvije razine. Za neka nasilja odgovorni su političari, naravno, a ostatak nasilja pokreću glasači prirodno. Dakle, naravno, međunarodna zajednica i građansko društvo možemo kontrolirati određene nasilje, nasilje. No, ako bismo mogli izgraditi neki valjan sustav i povjerenje stanovništva u izborni postupak, to nasilje bi moglo biti zaustavljeno. U mojoj zemlji imali smo takvo iskustvo i kada se izgradi sustav registracije glasača i rješavanja problema koji je vrijedan povjerenja, onda bi se moglo stati tom nasilju u kraj. Dakle, međunarodna zajednica i narodi i regionalni akteri mogu pružiti podršku stanovništvu izbornim e, tijelima za upravljanje izbornim postupkom e, mogu pomoći da se e, održi mir. No, ako se napravi odgovarajući sustav, političari dobivaju priliku posezati za glasačima i izazvati nasilje. No, ako imamo ispravan sustav, u svakom slučaju, po mom iskustvu, možemo spriječiti nasilje. Najviše hvala. A sada ćemo morati napraviti nešto jako teško. Naime, svi naši e, panelisti trebaju e, e, se očitovati. Nadam se da će nam prevoditelji dati koji minute više. No. Evo, sada ćemo započeti s gospodom s ove strane. Najpša hvala. Evo, najprije se želim oglasiti ovoj osobi koja je govorila o ženama proma posrednicama. Jako je važno da žene sjede za pregovaračkim stolom. Ono što žene u situacijskoj sobi rade, mi imamo problem, naime, kada delegacije govore o mirovnim o, o uspostavi mira i rješavaju probleme, žene nisu tu. Situacijska soba žena ima popis žena posrednica diljem Afrike i uvijek tražimo da Evropske, Afričke unije da se toga sjeti i imamo taj popis i može se posegnuti za tim eh, poznate žene. Drugo što žene rade jeste tražimo da Europska unija bude barem dva dana nakon izbora u afričkim zemljama na terenu. To je ključno značaj. Ako ste bili tu već dugo razdoblje, onda ostanite još barem dva dana kako bi se stabilizirala zemlja prije nego što se ustanete i odete. Vaš glas je važan za nas. Jer sigurnosne snage neće slušati nacionalno stanovništvo, ali će poslušati međunarodnu zajednicu. Imali smo u više, više u nebrojnim broju slučajeva takvo iskustvo. Dakle, jako je važno da ostanete tu još nekoliko dana. Dakle, to su dvije stvari koje sam vam htjela reći. I još jedna zadnja stvar, a ovo je šef jedne, jednog, jedne bande u Gani koji je rekao da ovo je jako važno iskustvo za nas. Neki od nas nikada nismo imali ovakve susrete. Nikada u životu predizborno razdoblje je važno, ali to ne dođe do ljudi za koje je to važno, a to su mladi. Samo e, političari se time bave. Žene iz situacijske sobe su došle i susrele se s mladima i to je bio prvi put kada se dođe na teren s ljudima i prenosi se e, poruka prava poruka. Dakle, važno je, ono što hoću reći da je važno da budemo u kontaktu s mladima. Hvala. Hvala, gospodin Žambas, izvolite. Hvala. E, postavljena su mi neka konkretna pitanja. E, iz Nigerije i od strane izbornog povjerenstva iz Malavija. Što se tiče Nigerije sigurnost i sigurnosti, upotno slažem s vama, dakle moramo se koncentrirati na to. Evo ja sam upravo došao za Budže i imat ćemo jako konkretne susrete u Nigeriji prije izbora. ćemo se sa e, načelnicima e, sigurnosnih e, tijela. To smo radili zadnji put na izborima 2015. godine i svi su rekli da je postupak bio dobro osiguran, i, ali i ali to da prisutnost e, predstavnika sigurnosnih tijela nije bio nije djelovao zastrašujuće. E, vojska bila jako diskretno razmještena, nitko od njih nije bio oko glasačkih mjesta i čak policija koja je bila pored glasačkih mjesta bila je dovoljno udaljena od samih glasačkih mjesta. Dakle, to je ono što ćemo tražiti od sigurnosnih tijela. Naravno, u nekim područjima Nigerije, gdje imamo posebne sigurnosne probleme, dakle treba raditi na tome da se radi na tome da se omogući ljudima da izađu na glasanje. Dakle, oni koji su na istoku gdje su nasilni ekstremisti Boko Harama tu i koji žele omesti izbore. Dobro, tamo, isto kao i 2015. godine, treba omogućiti da stanovništvo i u toj konfliktnoj zoni mogu glasati. Što se odgovornosti pak tiče, kao što znate, dobro je da se vlada zalaže za uspostavu povjerenstva za kršenje, provjeru kršenja izbornog zakona, dakle kako bi se moglo e, sudski goniti one koji su odgovorni za takva nedjela. To je dobro to podržavamo i nadamo se da će i oporba i civilno društvo moći to podržati. Mislim da je sada prekasno za to, s obzirom da su izbori neposredno tu. Ali nakon izbora možda bi trebalo doći do konsenzusa po tom pitanju u nacionalnoj skupštini. Dakle, u svakom slučaju treba moći djelovati protiv onih koji e, krše e, glasački zakon. Eto, to bi bio još jedan korak u pravom smjeru. 50% plus 1 ili prvi osvaja sve, to je nešto se tiče izbornog sustava o kojem će politički analisti još dugo raspravljati. U Zapadnoj Africi 50 plus 1 je usvojeno kao regionalna norma zbog nekih osobitosti u regiju koje u prošlosti vlasti nisu imale nacionalni konsenzus i vlasti su manipulirale rezultatima kako bi ostale na vlasti. No, eto to 50% plus 1 je pri usvojeno. No, ne zanemarujemo isto tako ni taj financijski aspekt koji ste vi spominjali, to postaje problematično u brojnim zemljama Zapadne Afrike. I ja u biti vjerujem o povezivanju izbora Sierra Leone u jednom danu imala je četiri izbora, lokalne, općinske, regionalne i parlamentarne, u biti i predsjedničke. Dakle, i sve obavljeno na zadovoljavajući način, tako da zemlje će morati uzeti u obzir i takve stvari. Znam da je problematično imati izbore iz godine u godinu. Hvala vam, gospodine Čambas. Gospodin Karter, izvolite. Hvala predstavajuća, hvala na svim pitanjima. Evo, ja ću govorim na viskoj razini. Možemo reći ponekad ljudi žele da promatrači izbora budu demokratski suci i kažu evo ovdje imamo prekršaj, ovdje je bilo u redu kako bi igra se nastavila, ali to nije njihov cilj jer demokracija u kojoj idemo ili ne, to su te naše demokracije, to, one pripadaju stanovništvu tih zemalja. I najbolje što možemo napraviti jeste da držimo ogledalo kako bismo mogli odraziti najbolje ono što se događa u toj zemlji, a izbor Izbori su najbolji trenutak da se ocijeni e, demokratičnost društva, tko je odgovoran za nešto, što je vlast u stanju napraviti ili ne. A kako bismo to napravili, moramo, kao što je to ovdje rečeno, govoriti istinu jer u suprotnom niste pošten posrednik, a to se mora raditi isto tako uz dužno poštovanje, a to je dužno poštovanje nacionalnih organizacija, nacionalnih promatrača, koji poznaju mišljenje ljudi na terenu i poznaju najbolje kontekst. Dakle, moramo nastupati uz maksimalno poštovanje, kao što su to rekli kolega i kao što je spomenuto u Liberiji, eh, Pimpin Boys, Zogosi i motoristi, Dakle, to su sve dionici koji razumiju i što se događa i oni ne razumiju samo demokraciju, već trebaju dati, treba dati vjeru ljudima u budućnost demokracija, ta vjera je ono što, ih omogućava, što im omogućava da budu u političkom sustavu, a ne da idu, da se uključuju taj politički sustav nasiljem. Dakle, trebamo imati istinu i poštovanje i ako je to uključeno u taj proces, onda ćemo doći u mirnu luku. Hvala vam na odličnim pitanjima koje je postavljena. Evo ja ću moći odgovoriti na cijenu njih samo. Gospođa Post je govorila o nesigurnosti nakon izbora i ženama i mladeži koji nemaju hrabrosti sudjelovati u tome. Ako je tome tako, ako nema sigurnosti, ako e, civilno upravljanje, odnosno policija i žene ne odrade svoj posao, onda je to problematično. No treba Dakle, ako izbiju određeni problemi, onda je to doista problematično. E, Ženske posred, žene posrednice, evo gospođa Veto je već govorila o afričkoj mreži žena posrednica, evo imat ćemo i europsku, nordijsku mrežu žena posrednica uskoro. Dakle, bilo bi dobro napraviti savjeze tih e, organizacija. Što se tiče kupovine glasova, kolega iz Nigerije je to spomenuo, ja sam nedavno putovao na Zapadni Balkan i brojni mladi govorili su da tamo postoji sustav gdje se dobije radno mjesto za glas. Vladajuća stranka e, dominira i daje, daje radna mjesta e, ljudima i to je bilo doista, ako ispravno glasaju pod navodnicima. Dakle, to je šokantno saznati da se tako što deša, događa u Europi. Zatim Šrilanka. Vis, evo, u Kolombu je nedavno održan jako dobar seminar e, o e, izborima. No, kako god ga nazvali, bio, je dobar, ali ticao se transparentnosti borbe protiv korupcije. Ako ga se želi nazvati evaluacijom post izborne situacije, dobro može ga se nazvati tako, ali u svakom slučaju to je bio jako dobar seminar koji se tiče ključnih e, tema. Hvala. Hvala vama. Dobro. Ovo zasjedanje traje dva sata, ograničeno nam dva sata, ali trebalo bi nam puno više vremena. Imali smo, evo, dva sata jako je malo vremena, ali tako je kako je. Ne možemo vrijeme mijenjati. U svakom slučaju mislim da temeljem ove rasprave možemo razraditi, izraditi zaključke koji će biti od koristi za sve nas, to ćemo i napraviti. Jasno je da trebamo raditi eksante. ante, puno više i puno temeljnije i baviti se svim onim što prethodi. Dakle, moramo biti u kontaktu sa svim dionicima društva prije samih izbora, suradnja između različitih e, dionika međunarodne zajednice isto tako od velikog značaja i svih komunikacija svim onim tijelima koji su zaduženi za mir i sigurnost Treba također pojačati i veze između promatračkog rada i izborne asistencije, odnosno pomoći. Dakle, treba koordinirati i pojačati, osnažiti sve one mehanizme koji su malo rasuti e, i nisu dovoljno koordinirani. I dakle, veze koje postoje između e- Europske unije, Afričke unije, Ujedinjenih naroda, uspostava te jačanje te veze jeste važan put i suradnja sa nacionalnom e, pasifičnom tranzicijom e, je jako važna i iz onoga svega što je rečeno može se doći do zaključka da je važno i raditi na srednjoročnom e, i dugoročnom utjecaju kako bi se moglo sagledati utjecaj rezultata izbora. Dakle, treba jačati politiku. E, reforme, ustavne reforme, reforme glasa, izbornih sustava. Dakle, to je dijelom e, onoga što trebamo raditi jer daje svoj doprinos e, jačanju demokratskih sustava. Što se tiče spriječavanja nasilja, tu bi trebalo da postoje određeni sustavi prije nego što dođu promatrači. Promatrači bi trebali raspolagati određenim instrumentima koji će im omogućiti na adekvatan način upravljaju sukobima koji bi mogli izbiti i spriječiti da ti novi sukovi postanu nova prepreka izborima. Dakle, mislim da odgovorni političari koji sudjeluju izborima trebaju e, imati obuke u polju sprječavanja, odnosno prevencije sukoba. Jer sve do sad to je nešto što nije bilo dovoljno uzeti u obzir ili nikako. Konačno mislim da bi Europska unija trebala puno bolje e, moći ocijeniti zemlje u koje šalje svoje e, promatrače, jer naši resursi nisu neograničeni, a to je sve nešto što je dosta skupo. Dakle, trebamo se postarati da zemlje u, kojima, u koje šaljemo promatrače, da je to važno, jer ponekad u nekim zemljama nije potrebno slati promatrače, a u drugim zemljama koja je jasno stavila do znanja da želi da napreduje demokracija u toj zemlji, e, u tu zemlju ne uspijemo poslati promatračku misiju. Dakle, jako je važno da mi na najbolji mogući način napravimo ocjenu zemlje e, u koju ćemo slati misije ponekad i zato su jako korisne i e, prethodne misije, a ponekad te prethodne misije nisu ni potrebne, već dovoljno je otvoriti novine. Za kraj, s obzirom da sam jako s velikim zadovoljstvom predsjedala ovim e, pa ne vam Želim vam zahvaliti, a ako želite e, biti tu e, na dijelu e, o suradnji između Europske unije, Afričke unije i Ujedinjenih naroda, onda trebate otići na četvrti kat ove iste zgrade u kojoj će za, u 11.20 početi ovaj sastanak. Dakle, sada imamo stanku i ako siđete na četvrti kat moći ćete sudjelovati dakle, sastanku o suradnji između Europske unije, Ujedinjenih naroda i Afričke unije. Dakle, najljepša hvala, a sljedeće, sljedeći sastanak sastanak će se održati u ovoj dvorani. Gracias a usted.